Tako da ćemo sada glasati za prvo kandidata. Evo, prema redoslijedu. Prvo imamo kandidata Frances Ruan, gospođa Frances Ruan. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 23 za, 5 protiv, 5 suzdržanih. Kandidat je potvrđen. E, drugi vod gospodin Kari Srsen, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Potvrđen je također 26 za, 5 protiv, 2 suzdržana. Sada gospođa Mirel Elbaum, otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. 25 za, 3 protiv, 6 suzdržanih. Dakle, svi kandidati su odobreni. Čestitam svima. Dakle, možemo zaključiti ovo kratko glasanje. I preći na sljedeću točku dnevnog reda. Tu se radi o dijelu posvećen nadzoru. Danas je posvećen regulatornom regulatornim tehničkim standardima o razlici u postupanju nakon uredbe o BRRD-u Dakle, taj RTS je po člankom 36. i 74. BRRD-a ovo na tekstu koji nam je dostavila, e, dostavilo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo EBA 27.5.2017. E, Sada želim dobrodošlicu gospodinu Emilijanu Trnezeo iz DigiFizba i Spiridosu Cakosu iz EBE. E A ne, nisu tu još. Ispričavam se, evo. Dajte nam par minuta samo da sačekajmo par minuta da uđu jer ovo je bio dio sjednice za zatvornih vrata. Dakle, među vremenom ću vas ja zabavljati. Molim da se provjeri da su gospoda Turneze i Cakos tu. Dobro, evo, ja ću vas podsjetiti na stanje stvari i naglasiti gdje su neki zastupnici izrazili zabrinutost. Što se tiče vrednovanja pri rezoluciji, znate da je EBA unijela svoju terminologiju tu u stavku petom to se može primijeniti. Gosti su tu. Ja ću prestati sada jer će oni iznijeti svoje mišljenje. Onda ćemo imati pitanja kolega od i čućemo i pregovarački tim BRD-a. Dobrodošli vam želimo. Sada dajem riječ gospodinu Emilijanu Turnezeu koji je zamjenik načelnik eh, za rješavanje upravljanje krizom u digifizmom. Izvolite imate riječ. Najviše hvala. Eh, predsjedniče, pregovarački tim, zastupnici, hvala vam na pozivu na ovu raspravu o dva eh, RTS-a, regulatorno tehnička standarda o vrednovanju. To predstavlja jako važan element europskog kog e, e, okvira za rezoluciju. Tu su obuhvaćeni BRD i jedinstveni sustav rješavanja. E, vrednovanje je tema koja je jako specifična i tehničke prirode i tu su nacionalni stručnjaci u okviru EBE rade na ovim RTS-ima s nama već dugo vrijeme. Dakle, obava teksta tiču se vrednovanja, u biti odnose se na dva različita dijela postupka. Jedan se tiče vrednovanja pred rezolucija, drugi e, post rezolucija, sanacijskog postupka. Prvi ima za cilj da se razjasni kako će vrednovanje biti provedeno od strane tijela kako bi se utemeljilo da banka zadovoljava uvjete za sanaciju ili ne. Dakle, to je jedan od ciljeva prvog RTS-a. Drugi cilj jest da se obavijesti odluci i valjanim mjerama koje treba poduzeti kako bi cilj sanacije mogao biti ostvaren na najučinkovitiji način. U ovom kontekstu važno je staviti na znanje da BRD zahtjeva E, da e, u, se u potpunosti uvide svi mogući gubici i zahtjeva da ovo vrednovanje bude provedeno na adekvatan, e, pravedan način. Zatim, što se tiče post vrednovanja, post sanacije, to je jako važan aspekt, a tu imamo načelo no creditor worse off, i ima za cilj da postupanje prema dionicima i vjerovnicima banaka, dakle koji su pod sanacijom, da je to postupanje da nije gore od postupka koje bi imali u normalnom postupku. Dakle, to je određeno mjerilo. Primjena ovih zaštitnih mjera jako je važna za eh, povelju o temeljnim pravima, dakle cilj je da nema nikakvih e, sukoba sa pravima o vlasništvu e, i sa financijskom stabilnosti. Dakle, ovo su dva cilja prvog nacrta RTS-a, a drugi cilj i drugi cilj drugog nacrta RTS-a. Kao što rekao, ovdje se radi o tehničkom i složnom pitanju o kojem se raspravljalo na radu EBE, dakle Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, bilo potrebno uključiti brojne promjene u tijekom postupka, ali na kraju smo se složili da je rezultat dobar, da poštuje prvu razinu mjera BRD-a, i sukladan je sa okvirom e, europske državne, sustava europske državne pomoći. Sada smo u postupku internog usvajanja ovoga svega. Ima nekoliko komentara koje su pokrenule različite službe komisije. Te minorne promjene neće promijeniti bit ovog e, nacrta teksta i već vam odmah mogu reći da jedno od pitanja koje se raspravljalo pokrenulo je dakle naše reakcije i to je polučilo unapređenju e, teksta. Dakle, mi smo ga unaprijedili. Dakle, hvala vam predsjedniče. Ispričavam se, možete li reći o kojem se pitanju tu radi? Pa evo, odmah vam mogu odgovoriti koliko e, osoba može raditi na vrednovanju. Dakle, u izvornom tekstu EBE mi smo predlagali da jedan E, ocjenjivač napravi više struke ocjene, onda je jedan zastupnika postaje pitanje možda bilo bolje imati više ocjenjivača. Mi smo razmislili o tome i zaključili da je bilo dobro promijeniti tekst i e, ići tim tom logikom. Da, to je svakako unapređenje. Dobro, a sada predajem riječ predstavniku EBE. Izvolite. Thank you. Hvala. Predsjedniče, poštovani zastupnici odbora EKON. Postoje dva aspekta vrednovanja vezanih za sanaciju i oni su vezani za postupak vrednovanja koje mora napraviti EBA. Oni predstavljaju značajan napredak za različite djelatnosti vezane za sanaciju koje se provode diljem Europske unije. Dakle, treba uvijek e, dati vrednovanje koje će dati stručnu procjenu. Vrednovanjem se, nakon vrednovanja se treba obavijestiti jesu li udovoljeni svi kriteriji a kada se radi o samim alatima koje se koriste, treba u njih uključiti i e, konverziju različitih e, E, e, različite imovine prilikom procjene aktive i pasive. Naročito kad se radi o konvergenciji prema potrebi na, privremeno, na osnovu privremenog vrednovanja može se odlučiti za sanaciju. U tom slučaju definitivno vrednovanje mora u kasnijoj fazi napraviti neovisni ocjenjivač ovakvo vrednovanje je ključno u postupku sanacije. Treba dakle dati stručnu pomoć kako bi se osiguralo da su svi temeljne postavke režima sanacije udovoljim gdje se poštuje pravo na vlasništvo, poštuju se dakle prijava samih poreznih obveznika. Treba gledati tko će prvi moći povratiti troškove. Treba u potpunosti uvidjeti koji su gubitke i e, mora se vidjeti što kako se te e, gubici ne bi dali u ruke novih vlasnika nakon sanacije. Radi se također na tome da se minimizira javna financijska potpora i zabranjuje se da se daju državne e, potpore. Prije sanacije treba se procijeniti ekonomska vrijednost i to na jedan način koji će biti oprezan. Treba dakle procijeniti dvije glavne vrijednosti i uskladiti kako bi se e, udovoljilo onome što se od sanacije i očekuje. Očekuje se da će banka nastaviti sa radom i zadržati svoju aktivu. A vrijednost za e, E, izdavanje se primjenjuje kada se očekuje da banka prestane s radom. I u tom slučaju ta se vrijednost mora procijeniti na temelju sadašnje situacije na tržištu i također se treba uzeti u obzir e, likvidnost koju ta banka ima. U RTS-u treba također vidjeti kada različita aktiva koja je smanjena se predaje tvrtki koja se bavi upravljanjem e, imovine, dakle da se sve to napravi u, na dulji rok. Kada se napravi e, vrednovanje prije sanacije, onda treba primijeniti odgovarajuće alate za sanaciju i treba paziti na koji način će se obhoditi prema vjerovnicima i drugim dionicima. U svakom slučaju niti jedan vjerovnik ne može se naći u goroj situaciji. Treba dakle sve napraviti na legitiman i razuman način. ako se vrednovanje radi nakon sanacije, onda treba vidjeti da li dionici i dioničari i vjerovnici i jesu li oni e, bili e, šte, e, oštećeni prilikom postupka insolventnosti i jer treba paziti da ti nije da je prema njima se ophodilo na odgovarajući način. I takve vrednovanja nakon sanacije drugačije su od onih koji prethodne sanacije, jer e, trebaju zapravo gledati e, jesu li transakcije bile dobro načinjene. A e, vrednovanje će se raditi prema uvriježenim praksama kao i zakonu o insolventnosti. Hvala. Hvala lijepa. Sada bih dao riječ našem izvjestitelju za direktivu EBRD. E e, hvala e, predstavniku komisije i Europskog nadzornog tijela za bankarstvo na ovim izlaganjima, kao i gospodinu Lambercu na pitanjima na koje se osvrnuo. Moram reći da imam puno razumijevanja za sve što vas brine i moram reći da nisam siguran koliko su one u svake od njih e, značajne. Ali u svakom slučaju pitanje ovdje trebamo li postići još veću izvjesnost o ovim pitanjima ili pak vidjeti da tu postoji neka diskrecijske mogućnosti kada se radi o sanacijama. Zanimalo bi me da čujem od predstavnika komisije da li e, kada oni prouče pitanja koje smo ovdje mm, spomenuli, vi ste zapravo govorili o jednoj stvari, o tome da li će u tekstu stajati da će nešto biti takvo ili da može biti tako. I mislim da se to odnosi na članak osmi. I na ono što se može učiniti kako bi se e, povećala potreba za izvjesnosti e, u fazi vrednovanja ili sanacije. Također bi me zanimalo da nam kažete što se može postići više kada se radi o planu sanacije konkretne banke. Po mom sudu puno se toga treba riješiti unaprijed u planu za sanaciju, iako se ne može sve unaprijed riješiti dosta toga ovisi u kojem stanju se tada nalazi banka, i, ali isto tako i u kakvom je stanju tržište i što predstavlja problem. Izvolite. Hvala. Hvala na ovim pitanjima. Vaša su pitanja vrlo relevantna. Iz tog razloga se upravo i raspravlja u EBI već dugo o regulatorno-tehničkim standardima. Cilj nam jest pravna izvjesnost i jasnoća. To je zaista vrlo bitno i to je naša referentna točka i konačni cilj. Samo vrednovanje je ne samo umijeće, je kako umijeće, a ne samo znanost. I zato smo sve to pokušali pretočiti u vrlo jasna načela i pravila. Europski e, nadzorno tijelo za e, banke je, a to ja i objašnjavam, pokušalo raditi najbolje što je moglo. I kada mi ovdje govorimo da li, će, da li je nešto tako ili može biti tako, dakle izbor shell ili may na engleskom jeziku, mi smo pokušali ne umanjiti ulogu ocjenjivača kako bi ocjenjivač mogao voditi vrednovanje na što precizniji način. Postoje dakle neki od kriterija o kojima se govori u drugom RTS-u tu je bilo važno da se ne svede samo na te kriterije, već da se ocjenivaču da mogućnost da razmotri parametre ili kriterije, druge parametre ili kriterije, ako može opravdati zašto ih je i kako koristio prilikom mišljenja u vrednovanju. Iz tog razloga teško je tu nešto jasnije reći jer postoji cilj koji pravni tekst treba postići po našem e, shvaćanju mislim da to i postiže. A da se istovremeno dakle omogući da se načini i više ako je to potrebno za konačno vrednovanje. Ne znam da li bi kolega iz Europske e, e, iz EBE htio o tome više reći, ali u osnovi to je bio la ako mene pitate koliko se još više može napraviti o planovima sanacije, mislim da je to e, nešto što je bitno jer govori o tome koliko se na sanaciju je za sanaciju netko pripremljen a vrednovanja se temelje na modelima za modele treba imati podatke ono što je dio godišnjeg izrade plana za sanacije banke i vrlo je važno da ti planovi već budu u tome i budu tako razrađeni. Jer ovdje vidimo da ocjenivači razrađuju svoje planove, a same podaci koji su ključni za vrednovanje to je nešto na što e, diljem Europe ocjenivači troše puno vremena kako bi svi podaci bili dostupni na vrijeme i bili precizni. Hvala Prvaš Berez. Puno hvala. E, znam da vaš raspored ne definira e, stvarni svijet, već da vam ga diktira zakonodavac. Međutim, puno toga se dogodilo u vremenu i treba analizirati regulatorno-tehničke standarde na osnovu onoga što je već sada napravljeno. I sasvim jasno, ono što je predstavlja uspješnu e, sanaciju, naravno pritom mislim na Banko Popular. Istovremeno, dakle, raste zabrinutost oko pitanja vrednovanja. Od početka sve je bilo javno. Mi smo također uputili neke dopise u kojima e, smo rekli da je Banko Popular procijenjen kao bezvrijedan, a sada su njegove dionice vrlo e, visoko kotiraju na tržištu. Pitam se dakle, e, kada bismo imali ova pravila koja sada imamo, bili vrednovanje Banko Populara bilo sasvim drugačije i da je to bilo tako, bili to e, sasvim drugačije odredilo cijeli proces. Nismo sada iza zatvorenih vrata, pa možda ne možete sve baš e, reći. Ali e, ovo vrednovanje jako ovisi o povjerenju. ne radi se ovdje samo o tome da tržište treba prihvatiti vrednovanje, radi se o tome da i sama metodologija vrednovanja treba biti transparentna. Možete li nam reći ako se usvoje ovi regulatorno-tehnički standardi, da li bi se to također odrasilo na metodu vrednovanja i kako? Tko želi odgovoriti? Ovo je zaista vrlo kompleksno pitanje. Povezao bih ga sa specifičnim slučajem, specifičnim predmetom radi se o odluci o sanaciji koju je donio SRB koji je procijenio e, cijeli taj slučaj uz potporu komisije a e, povezanost regulatorno-tehničkih standarda sa tim konkretnim primjerom sanacije ili bilo kojim drugim, moram reći da su prvi RTS-ovi bili u domeni javnog već prilično dugo. To je bio dio čitave jedne javne rasprave i usvojeni su u svibnju 2017. godine izmjene o kojima e, razmišlja Europska komisija neće biti takve da, će se, da bi se njime promijenila sama srž RTS-a. U, u nikom slučaju ne bi utjecala na sam sadržaj izvornog teksta. Međutim, sasvim ste ispravno rekli da te tekstove treba što prije usvojiti jer i sam izvjestitelj izražava zabrinutost, kaže da je vrlo teško dati pravnu izvjesnost e, kod se radi o tako složenim pitanjima. Iz tog razloga su stvari pomalo i trajale. Ne znam smijem li to objelodaniti, naime na ovom e, tekstu se puno radilo unutar e, same službe, dakle puno puta e, se tekst redigiralo jer radilo se o mnogim složenim pitanjima, nekim vrlo stručnim pitanjima, pitanjima računovodstva koji nisu, nema uvijek iste norme u svim državama članicama na isti način. Međutim, apsolutno je nužno da se taj tekst što prije usvoji. Sada kad imamo određene precizne elemente, određenu izvjesnost i kada možemo podržati određene aspekte, u tom smislu e, mislim da je stvarno važno da se radi brzo. Oprostite, jasno mi je da ne možete u potpunosti odgovoriti na ovo pitanje utoliko što biste komentirali jedan konkretan predmet. Međutim, sa sasvime tehničkog stanovišta da je RTS već dio novog zakonodavstva, bili sa stručne strane nešto u postupku. Bili nešto u postupku trebalo biti vođeno drugačije, dakle s postupovne strane ili je jednostavno već usvojeni postupak isti kao što stoji u ovom RTS-u. Dakle, da RTS vrijedio prije godinu dana, bili se išta mijenjalo ili se ništa ne bi promijenilo. Jasno mi je da ove druge aspekte e, ne možete na njih dati odgovor. Mislim, međutim, da ovaj dio pitanja zaslužuje odgovor. Nažalost, nisam u mogućnosti odgovoriti na to pitanje iz jednostavnog razloga, zato što prvog stupnja traži da neovisni ocjenjivač načini odluku, donese odluku o tim parametrima. Međutim, činjenica da su ti ARTS-ovi već e, bili dio e, onoga što se e, javno znalo bi mogli na to utjecati. Ali ja sada nisam u mogućnosti reći li odluka bila drugačija. Ne mogu komentirati konkretne slučajeve. Međutim, ono što mogu reći je da ovaj RTS odražava prakse na koje se vode vrednovanja. Ne bi, dakle, po mom mišljenju ipak promijenio samu odluku, zato što su svi ti elementi javni i ne bi promijenio način na koje se vodi vrednovanje. Oprostite, nisam čuo pitanja. E, slušajući na vas, e, vi kažete RTS slijedi uobičajene prakse. Međutim, ne postoji uvriježeno mišljenje o tome što je to uobičajena praksa. Jer er, postoje razlike u različitim e, državama. I s druge strane niste odgovorili na moje pitanje o, o transparentnosti. Govorio sam ovdje o ranijem vremenskom razdoblju, dakle 2015. godini. Tekst iz svibnja 2017. godine prilično je stabilan i u konačnici ga se usvojilo i on predstavlja referencu na koju se treba pozivati tržište. Ali kada se usvoje ti RTS-ovi neki su se dionici već go pozivali na to, to, na to. Prema tome, e, tržište je svjesno tih regulatorno-tehničkih standarda. Vaše pitanje o transparentnosti je pitanje koje bih vas zamolio da ponovite jer sam se više funkcionirao na regularno-tehničke standarde. Pa ovo pitanje vrednovanje e, se temelji na povjerenju, a kada je riječ o metodologiji, uz nju je važno da javnost i dionici imaju jasno saznanje kako se to primjenjuje da postoje transparentni kriteriji za izradu vrednovanja, dakle da li se nešto poboljšalo na tom polju i koliko smatrate da je važno to pitanje transparentnosti. Svakako je transparentnost ključna u cijelom procesu. Ne samo da imamo RTS-ove koje želimo e, potvrditi što je prije moguće, već se oni temelje na načelima i svi neovisni ocjenjivači moraju se pridržavati toga, ali isto tako moraju preuzeti odgovornost za svoj rad e, sljedeći pravila. Naravno, na prvoj razini mjerama se ne traži da se rezultat vrednovanja objelodani, a to ulazi u odluku o samoj sanaciji. Dakle, postoje aspekti koji se mogu objaviti, na primjer po kojim načelima će raditi neovisni e, ocjenjivač i postoji konačni proizvod za svaki pojedini slučaj. Ako postoje e, pravni, e, pravno osporavanje onda će to trebati preispitati, ali na prvoj razini se rezultat procesa ne treba objaviti javnosti. Hvala. Filip Lamberts. Hvala. Naravno, vrednovanje je tehnički postupak, ali to je ključan tehnički postupak jer na temelju rezultata ćete donositi odluke e, koje mogu ili ne moraju utjecati na novac poreznih obveznika i ljudi će možda izgubiti novac. E, zato me se jako dojmila jedna kontradikcija u onome što ste rekli. Rekli ste da je vrednovanje umijeće, ali kako onda možete reći da je e, da je fakultativno hoćete li imati raspon dakle ili je to znanost koja dovodi do jednog jedinog rezultata ili je umjeće pa imate cijelu lepezu mogućnosti dakle ako kažete da je davanje lepeze e, nešto što je moguće što je e, fakultativno onda se može dogoditi do e, toga da e, onaj da ocjenjivač iznese e, jednu e, brojku i onda to obvezuje da, daljnji postupak, to je obvezujuće u daljem postupku i onda se prenosi odgovornost ne na tijelo za sanaciju već na ocjenjivača i ja ne shvaćam zašto vi odbijate da usvojimo načelo da ocjenjivači moraju dati e, raspon recimo 4,9 milijarde do 4,95 milijarde to može biti vrlo uzak raspon on može biti i širok ali ja ne vidim zašto ne usvojite to kao pravilo a vrijednosti u tom rasponu će ovisiti o pretpostavkama i o nepotpunim e, podacima naravno ali meni je potpuno jasno da ako sam ja onaj koji vrednuje da ću vam dati raspon a onda ćete vi odlučiti e, na temelju kojeg dijela raspona ćete dalje raditi a to je odgovornost e, E, odgovornost tijela za sanaciju i ono mora biti na strani poreznog obveznika. Ono će reći u redu imam raspon, ali ću biti oprezan i štititi ću novac poreznih obveznika i uzet ću onu vrijednost koja mi to omogućuje. E, možda ćete reći da sam preosjetljiva, ali vidio sam što se nedavno događalo u Italiji i u Španjolskoj također, ali uglavnom uglavnom u Italiji i vidim da kada e, dajete previše prostora možete doći do tumačenja koja su nepovoljna za porezne obveznike. Da, vidjeli smo što je odgovorila EBA, ali to nije uvjerljivo. Dakle, ja tvrdim da uvijek, a ne kad je to prikladno, da uvijek moramo imati raspon, jer ne postoji savršeno znanje o stvarnosti i o budućnosti i zato se mogu davati samo rasponi kada se e, traži nekoliko vrednovanja to moraju obavljati e, različiti neovisni e, ocjenjivači ali kada utvrđujete e, pravila morate predvidjeti da e, se daje naknada u slučaju da su e, vjerovnici e, izgubili. Zatim moramo postaviti krajnji rok na jedan, u jedan razuman rok. Pa prema tome nas zanima hoće li komisija saslušati i uzeti u obzir ono što govorimo. Hvala. Naravno, nije riječ samo o poreznim obveznicima, tu je riječ i o vlasničkim pravima e, i zato je važna još važnija vrednovanje. Da, ali tu postoje i imovina poreznih obveznika. Kad koristite e, novac poreznih obveznika, vi oduzimate vlasništvo poreznih obveznika. Dakle, vi ulazite u situaciju u koju ne morate ući, ali porezni poveznik nema izbora jer njega uključuje odluka e, države. Dakle, kad idete u banku uvijek imate izbor. Ako odlučuje banka onda e, e, je to drugačije ali niste shvatili što sam rekao. Ja sam rekao da je čitav niz stvari, postoji čitav niz stvari na koje utječe vrednovanje. Možda neće utjecati na poreznog obveznika, ali svejedno može biti prijeporno i može eh, proizvesti probleme i zato je važna i transparentnost. Mislim da po prvom e, pitanju koje ste e, iznijeli želim nešto pojasniti. Imate pravo Dakle, na tijelu za sanaciju je konačna odluka i stoga e, je važan raspon, ali imamo dva vrednovanja. Prvo je e, ono gdje trebamo apsolutnu sigurnost. Mi moramo znati točno kada je banka pred propasti, a e, poslije toga trebamo drugo vrednovanje gdje trebamo raspon, ali na tijelu za sanaciju je da odluči e, koji je najbolji alat za sanaciju ali kako možete imati sigurnost e, kada se čak i prvo vrednovanje temelji na pretpostavkama uvijek se temelji na pretpostavkama pa imamo sigurnost kad imamo jedno vrednovanje e, koje nije raspon to je bolje nego da imate raspon za e, to prvo, vredovanje. prvo vrednovanje. Daću riječ kolegi. Dakle, postavili ste dobra pitanja. Mi smo mislili da smo ih, e, na njih odgovorili, ali ponovo ću govoriti o rasponu za razliku od e, procjene. Dakle, to, to su lice i naličje iste stvari imamo raspon, a svaka točka unutar tog raspona e, ima određena e, nemanjkavosti. E, ako je Emiliano rekao da smo puno novaca potrošili na e, izradu tih RTS-ova, ovo je svakako jedno od pitanja o kojem smo jako puno govorili. Dakle, namjera nipošto nije prenijeti odgovornost. Odgovornost je uvijek na tijelu za sanaciju, Dakle, nesigurnost je jedna od poteškoća inherentna u tom procesu, osobito kada e, se radi vrednovanje da bi se utvrdilo da li je neka institucija pred propašću ili nije e, i to je jedan interval koji nije vrlo precizan a onda treba vidjeti e, što će biti ishod ako se e, odabere jedna točka, krajnja točka tog intervala, a ne druga. Dakle, mi zato želimo da neovisni ocjenjivač e, proizvede svoju najbolju procjenu i da kaže u cijelom tom rasponu koji je e, najbolji, koja je najbolja procjena i onda je na njoj se onda temelji odluka. A kad je riječ o drugim vrednjovanjima, mislim da postoje važni zaštitni mehanizmi. Činjenica da postoji vrednovanje broj 3 i da se daje naknada, odšteta i to je odgovor na e, ta pitanja nesigurnosti u vrednovanju jer imate e, mogućnost ponovo raditi vrednovanje sa potpunijim informacijama i ocijeniti što se dogodilo vrednostima ono što je važno je da na kraju procjena mora odraziti stvarnu vrijednost imovine. Ako je manja, onda vi u stvari subvencionirate one koji će e, biti vlasnici te imovine poslije sanacije. Dakle, ti RTS-ovi i onaj test na prvoj razini e, imaju e, potrebne zaštitne mehanizme. Evo tu ću stati. Ne, dakle o, o druge e, vaše druge dvije dva pitanja mogućnost da neovisni ocjenjivač E, radi. E, mi smo govorili o vremenu i složenosti tog procesa, a kada je riječ o obzoru, to je važno reći da se ne može utvrditi zajednički minimum koji će biti adekvatan u svim okolnostima i zato to nismo unijeli. Hvala Filip. Pa sasvim iskreno vidjet ćemo kako će se na sudu razvijati predmet e, populare ali pitanje je hoće li biti ljudi koji će biti spremni poduzeti vrednovanje, raditi to ako prebacite odgovornost na njih. Jer svaka vrijednost u rasponu je jedna e, E, procjena uz ograde, a zašto onda ne usvojite pravilo da čak i za prvo vrednovanje oni kažu pa ovo je raspon, e, najbolji slučaj, najgori slučaj, ovo su pretpostavke i onda je na vama, na e, tijelu za sanaciju da odlučite na temelju koje vrijednosti ćete raditi. Ja razumijem da vi želite da vama bude lakše lakše i da kažete pa mi ne znamo koji je raspon, mi smo dobili jedan, jednu cifru, nemamo ni jedne druge i radimo na temelju nje. Ali ako vi čak i za ono prvo vrednjevanje kažete ovo je raspon, a to je realno, imate niz mogućnosti i zašto je, ne bi osoba koja je radila vrednovanje predala cijeli dosje. Zašto ne bi rekla evo e, učinio sam ono što sam mogao na temelju podataka koje sam imao, ovo je raspon, mi vam savjetujete, e, savjetujemo da uzmete ovu vrijednost, ali vi dobivate onda izbor, a ne određeni broj. To nije isto. Pa mislim da ono što govorite o prijenosu odgovornosti e, sa tijela za sanaciju na neovisnog ocjenjivača ne stoji jer to nije pitanje e, raspona ili e, jedne cifre. E, poanta je da je ovo provizorna ocjena. Dakle, slažem sa svime što kažete, jer na kraju što god kaže neovisni ocjenjivač to je input a potpisuje tijelo za sanaciju teško je zamisliti u prvom vrednovanju da ćemo imati e, baš pravo vrednovanje a znate li kako će reagirati sudovi pa mogu zamisliti ako netko e, ospori odluku onda će tijelo za rezoluciju e, reći da da ne mi smo dobili samo jednu mogućnost da da će banka vjerojatno propasti, a onda ako idu malo kopati, onda će e, osoba koja je radila vrednovanja reći da, da, ali tu je u stvari bio raspon, onda će ga pitati zašto ste onda rekli samo jednu brojku, on će reći pa to se od nas tražilo pa nemojte zaboraviti da ta ocjena propada ili vjerojatno će propasti da to može i e, nadzorno tijelo isto tako e, reći jer e, ove RTS o prvoj, prvom vrednovanje i nadzorno tijelo koje nadzire tijelo također može e, unatoč svemu tome reći da banka propada. Dakle, mislim da postoji mala mogućnost greške jer imamo zaštitni mehanizam e, dvaju e, tijela, nadležno tijelo i tijelo za sanaciju koje može iznijeti ocjenu o toj temi. U redu. Mariju samo nekoliko misli kada razgovaramo o tim alternativama iluzije da ćemo imati točnu procjenu procjena je uvijek procjena uvijek postoji nesigurnost pa se pitam Zar ne tražimo sveti gral? Riječ je o tome kako postići najbolji mogući rezultat. Bilo bi dobro da komisija o tome još malo razmisli. Filipova pitanja su razumna, ali mislim da sadrže i odgovor. U redu. Nema više komentara. Ok. So. Dobro, možemo zaključiti sasnak onda. Gunnar, želiš još nešto dodati? Pa ne. Mislim, ono što je pokrenuto ovdje da možemo nešto zaključiti na temeljem zadnjih događanja. Mislim da je na komisiji da to Trezan napravi. Da, naravno, evo. Mi očekujemo završni tekst komisije. Mislim da, osobno da je nacrt razuman i ono što ste rekli isto tako o mogućnosti višestrukog ocjenjivanja, odnosno više ocjenjivača, što mi se čini dobrim, mudrim unapređenjem. Što se ostalog tiče, mislim da legitimno pitanje o konkretnim slučajima Evo, mislim, konkretni slučaj trebaju ići svojim tijekom, ali ovdje se ne radi toliko o RTS-u, o regulatornim tehničkim standardima. Naravno, parlament će to pomno analizirati svaki pojedini slučaj i pravedno ocijeniti završni prijedlog komisije. Mislim da možemo dakle zaključiti. Želim vam zahvaliti i EBI i komisiji na vašem doprinosu ovom radu. Hvala. Meeting is closed. Želi se nešto reći? Evo, samo par komentara koji bi mogli riješiti problem. Naime, to što smo razjasnili da vrednovanje može napraviti više ocjenitelja, može biti rješenje, jer ako tražite dva ocjenjivača, nećete imati raspon, ali dvije ocjene i u takvom kontekstu tijelo za sanaciju bi moglo preuzeti doći do zaključaka. Dakle, evo, rješavajući drugi problem, možda smo riješili i ovaj. Da, doista, ja imam taj dojam i zato pozdravljam ovo poboljšanje. Da, Gunnar, evo izvolite. Evo, više filozofska rasprava, ali svakako, svaki, svakog, svakog drugog dana, od onog svakog drugog trenutka E, ocjena će biti drugačija, isto kao mačka koja se pokušava e, uhvatiti vlasti rep, znate, to je svaki, svaki krug je drugačiji i svakog dana možemo napraviti drugačiju ocjenu nečeg, jednog te istog. Dobro. Evo, nastavit ćemo razgovarati, razmišljati i filozofski o ovom jako složnom pitanju. Hvala još jednom. Ovaj sastanak je zaključen. Sljedeći je 6. studenog eh, od 3 do 6 i pol poslije podne. Hvala.